Um, Poštovani kolege, unatoč tome što dosta ljudi nije stiglo, e, predlažem da ipak počnemo sa radom, e, zato što imamo dosta stvari na našem dnevnom redu. E, tako da počet ćemo sa usvajanjem zapisnika sa sjednice održane 14. listopada i također e, me je e, gospođa e, Lukašenka zamolila da točku 8 premjestimo tamo gdje sad stoji točka 5 našeg dnevnog reda zbog vremenskih nekih ograničenja. Ona je izvjestiteljica u sjeni, tako da ćemo onda usvojiti naš dnevni red na taj način uz te izmjene. Naravno, kao i obično, ovo se sve može pratiti i preko interneta. Naravno, naš raspored nije uklesan u kamenu, znači ovisno o tome kako će se razvijati stvari, možemo mijenjati naš dnevni red tijekom rada. I sada prelazim na drugu točku našeg dnevnog reda, to je odobrenje zapisnika sa sjednice održane 14. listopada. E, svi članovi odbora su dobili primjerak i nije bilo nikakvih e, primjedbi niti prigovora. Sada prelazim na točku e, tri, priopćenje predsjednice. Vidim da Lambereš hoće nešto reći, ali to prvo e, priopćenje. Jučer i prekjučer, znači ponedjeljak i utorak, e, sam bila u Vilniusu na poziv predsjedništva. Na dvije manifestacije u ponedjeljak smo prvi puta u parlamentu imali raspravu sa predsjednicima dva odbora znači odbor e, za e, lokalni razvoj i sa odborima koji se bave zaštitom e, okoliša, znači makroregionalne strategije, ne samo baltička strategija, nego makroregionalna strategija. Došlo je također, doneseni su neki zaključci koji su usvojeni, koji ćete svi dobiti, podijelit će ih naše tajništvo. Moram priznati općenito da je sa mnom bio povjerenik Hander. Mi smo predstavljali parlament, odnosno komisiju. Na nekoliko e, zasjedanja se razgovaralo o tim strategijama detaljno. Mislim da je predsjedništvo u pripremi e, zaključaka imalo e, neke e, naputke za sljedeću zemlju koja preuzima predsjedavanje. Također je tu bilo i nekih e, naznaka, odnosno uključili su suradnju sa parlamentom i sa nacionalnim parlamentima. Naravno, to će biti na budućim predsjedništvima da to razvijaju. Jučer je bio jučer je bio sastanak neformalnog vijeća ministara zaduženih za regionalnu politiku i koheziju. To nismo održali tijekom irskog predsjedavanja. E, zadnji sastanak je bio održan za vrijeme ciparskog predsjedanja. Jučer se razgovaralo o izazovima u provođenju politike. osim e, povjerenika Hana tamo, su bili predstavnici EIP-a e i nekih e, regionalnih udruga gospodarskog i socijalnog odbora. Oni su također se javili za riječ. Mislim da je taj sastanak poslužio kao dobar moment da svaka zemlja članica predstavi kako daleko je došla u pripremi za ove nove politike. Još nemamo konačnu verziju zaključaka, čim ih dobijemo. Miguel vam je svima e, s vama svima podijelio e, to što se dogodilo na sastanku. Svi su naglašavali kako je teško bilo voditi pregovore sa parlamentom i svi su izrazili svoje zadovoljstvo da smo konačno odobrili taj okvir i u naše ime naglasila sam da cijela, cijeli taj postupak usvajanja delegiranih akata da bismo mi htjeli surađivati e, u atmosferi povjerenja, ali i razumijevanja koliko je važna koliko je važna ta suradnja za usvajanje konačnog dokumenta i moram reći da će se, da se oni, da radna skupina se planira sastati prije e, Božića, znači radna skupina o koheziji i saslušat će što ima reći Europska komisija, što, koje su teme što oni e, planiraju usvojiti od delegiranih akata i da se dogovorimo kako ćemo surađivati Mislim da će to sve započeti e, tijekom litovskog predsjedavanja, no većina posla će se morati obaviti za vrijeme grčkog predsjedavanja. Što još? Dakle, to je sve što imam ja reći. Ako imate ikakvih pitanja, izvolite, ali evo, znači to su te tri teme o kojima ću vas zamoliti da razmislite, jer nema e, drugih stvari. Odlučili smo da danas ne održimo sastanak koordinatora jer nemamo dnevni red. E, I bit će sve manje i manje novih izvješća i mišljenja i manje odluka koje treba donijeti, tako da e, moramo održati još jedan sastanak e, da vidimo što ćemo napraviti sa tim misijama koordinatora, sa sastankom koordinatora i tako dalje. Evo to je to što imam ja za reći. Lambert. Hvala. Pa mislim da je jako dobro da pratimo što se događa tako da možemo znati što učiniti u budućnosti. E, rekli ste i sami dobro je da će se sastati ta radna skupina o koheziji, dakle da ćemo ju oživjeti, možda je to dobra ideja, mislim da je trebalo bi ju možda preimenovati. Znači, to je budućnost i provedba, to je ono što je važno. Jer o tome sada govorimo zapravo. Tako da moramo to veoma jasno dati do znanja. Dakle, govorimo o tim provedbenim aktima, kao što ste vi sami rekli. Tako da predlažem da damo nekoliko malih primjedbi. Rekli ste da se radi o neformalnoj ministarskoj konferenciji e, na kojoj ste bili, ali e, očekivao bih od predsjedništva da nas pozovu. E, postoji vjerojatno taj neki stalni poziv, ali nije došao do mene izgleda. Znači, očekivao bih da bi parlament trebao primiti takav poziv. U prošlosti je to bio slučaj govorili ste o odlukama koje su donesene prošli tjedan o ovim provedbenim aktima i može li parlament zaista to sve pratiti. Primjerice, ja sam vidio e, izjavu za tisak komisije gdje oni navode da su bili zadovoljni da su e, dobili odobrenje e, parlamenta. Ja sam si pomislio, čekaj malo, tu mi je nešto promaklo ili je naš odjel za odnose s javnošću nešto im je promaklo jer izgleda da e, oni govore o toj izjavi o su zakonodavstvu, to je postupak koji postoji već pet ili šest godina. Vi ste naš predstavnik e, veza između nas i drugih institucija i mislim da stvarno trebamo znati što se događa. E, možda će nam trebati malo nekakve ipak dodatne informacije. I još jedna stvar, sve ovo što mi radimo je bilo usmjereno na to da sve napravimo kada treba. Nekad smo bili čak i pod velikim vremenskim pritiskom. Ovaj akt zadnji o fondu solidarnosti, e, to je treba pripremiti prije kraja ovog saziva, tako da moramo se zaista fokusirati, vidjeti kako možemo to učiniti brzo, zato što e, ponekad tratimo vrijeme čini mi se. I ako želimo da se taj dosije e, dovrši, odnosno da se e, taj zakonski propis usvoji, jer o tome se radi, onda zaista moramo e, početi raditi. To je veoma važno za velike dijelove Europe, ne samo zbog ovih pregovora oko višegodišnjeg financijskog okvira, ne znamo kako će se stvari razvijati u budućnosti, tako da parlament eh, traži eh, već dulje vremena veću fleksibilnost, veću fleksibilnost eh, i za to trebamo dogovoreni mm, sporazumni pristup tom fondu solidarnosti. Ne bismo se trebali time baktati ponovo. Ja bih htio da smislimo neki plan uz vašu suradnju, da napravimo neki vremenski okvir za naš rad. Evo, to su moji komentari i e, danas je e, taj dan nakon jučer, e, znači nakon ovog velikog izvješća. A što to znači? To znači moramo se vratiti ponovno našem poslu. Evo samo da odgovorim na ovo što je rekao koordinator klub zastupnika EPP-a. Što se tiče fonda solidarnosti, o tome ćemo razgovarati na, pod točkom 11 našeg dnevnog reda i čuti ćemo prvo kako je, kako je izvjestitelj kako se on e, nosio s tim problemom, odnosno izazovom. Naravno, postoji mogućnost e, da i u travnju e, odemo na plenarnu sjednicu, no plan je da se to ipak obavi u ožujku znači imamo taj rezervni plan. Ono što mene brine je da vijeće već pet godina pa i dulje odbija e, prihvatiti e, te izmjene i dopune e, ove uredbe, tako da smo sada došli u fazi, u fazu koja je puno dalje uznapredovala nego prije. Znači mnogo će ovisiti o tome koliko će naš stav se razlikovati od stava vijeća, o tome će ovisiti da li ćemo uspjeti ili ne, no trebamo planirati finaliziranje ovog postupka u ovom sazivu. E, to je posve jasno 18. prosinca ćemo e, imati zadnje e, predstavljanje, onda ćemo vidjeti što ćemo napraviti s time. E, znate da kada nam dođe u siječnju grčki ministar, možemo o tome razgovarati i na ređiju, dakle ne samo kroz mene. No jasno mi je da tu imamo problem što se tiče poziva na vijeće, uvijek je predsjedništvo to koje upućuje poziv, no često se radilo i o tome da neki kolege koji žele otići samo traže da ih se pozove i predsjedništvo obično na to reagira pozitivno i jedini problem je eventualno financiranje putnih troškova. No tajništvo nije dobilo nikakav zahtjev ni od koga, ali predsjedništvo je pozvalo samo predsjedavajućeg. Što se tiče radne skupine, da li ćemo sada promijeniti ime za ove mjesece koji su pred nama? Nadamo se da će sljedeći parlament nastaviti rad i u tom slučaju e, da se promijeni ime te radne skupine, znači da se govori o radnoj skupini za provedbu. E, uvažavamo vaš stav, ali to ćemo vidjeti kasnije. Ima li ne, nešto drugo reći? Ako ne, onda prelazimo na točku četiri našeg dnevnog reda Elizabeth Šeder. Dakle, sad ćemo razmotriti nacrt e, izvješća o lokalnom i regionalnim posljedicama razvoja pametnih mreža. Dajem vam riječ. E, hvala. Zahvaljujem i kolegama koji su e, radili na ovom izvješću sa mnom. Ovo izvješće je zaista vrlo interesantno, veoma je važno za budućnost e, jer radi se o novim mogućnostima za regionalna gospodarstva i e, daje se posebna uloga e, regijama i lokalnim vlastima. Znači, to je nešto što je veoma važno za budućnost. Imamo neke primjere u našem radnom dokumentu i mislim da je važno da se sjetimo toga. Znači imamo te primjere, primjere iz Austrije, eh, iz nekih eh, otočnih eh, regija, s Madere, u Španjolskoj, u Češkoj, u Grčkoj, u regiji Harco, u Njemačkoj. Dakle, to su regije koje veoma pametno djeluju i koje e, rade na razvoju lokalnih izvora energije, obnovljivih izvora energije koje rade na tome da štede i rade na razvoju sustava kojim omogućuju e, energetsku neovisnost. E, sjećamo se studije komisije od prije nekoliko godina. Znači, zvala se regije 2020. To je jedna od ključnih točaka jedan od glavnih izazova za regije. Znači to pitanje zavisnosti energetske. I tu su iznađeni načini da se riješe ti problemi. A to sve počeva na zamisli da postoji situacija gdje regije e, mogu dobiti nešto, a s druge strane time dobiva i Europska unija na taj način se promiču regije i ovo je nešto što regije same su uspjele postići. Tako da e, imate ove primjere sadržane u našem radnom dokumentu. Osnova za to je e, studija koju je napravio odbor za regije. Pokušali smo naći sve te odlične primjere. Ta studija je bila od ključne važnosti i na tome se temelji izvješće. Naravno, e, tu imamo i e, zaključke koje se temelje na toj studiji. Na koji način bismo svi mi mogli upotrijebiti te primjere i na neki način ih oponašati u budućnosti? Kao prvo rekla bih da imamo nove mogućnosti za razvoj regionalnih gospodarstava. Došlo je do promjene regije koje su prije bile posve ovisne o e, kontinentu e, sada mogu na jednom koristiti obnovljive izvore energije i ne samo to nego one mogu e, prodavati višak energije i ubacivati ga u ovu opću mrežu znači to je gospodarski veoma pozitivno za te regije, znači e, one dobivaju novi izvor prihoda i one na taj način postaju e, ekonomski igrači na ekonomskoj sceni i to je ta velika promjena. E, ta mogućnost je po meni od ključne važnosti. Također tu postoji i mogućnost, odnosno to može funkcionirati samo ako imamo te neke E, temeljne elemente, a to je uglavnom tehničke su to stvari, znači oprema, znači da možete e, proizvoditi energiju i e, prenositi energiju, znači biti povezani sa mrežom, tu treba infrastruktura. To nije samo pitanje regija koje moraju biti spojene na mrežu i e, dostavljati energiju, nego s druge strane moraju također i dostavljati energiju svojim građanima. Znači te mreže treba osnažiti. Tu je također i pitanje uštede energije koje je veoma važno za to pitanje energetske zavisnosti. I jedini način da se to riješi ako se tome pristupi inteligentno. To zahtjeva e, vrhunski vrhunsku kompjutersku informatičku infrastrukturu. Ne govorim samo o širokopojasnom internetu, zato što je ta druga, to je ta druga mreža koja mora pratiti pametne energetske mreže. One ne mogu funkcionirati bez vrhunske informatičke tehnologije. Osim toga, ako želite e, proizvoditi obnovljivu energiju, morate uzeti u obzir činjenicu da e, imate momente kada se proizvodi mnogo više energije a ponekad manje. E, sunce je tu e, sunce je bolje od vjetra ako proizvodite solarnu energiju onda možda onda možda postoji tu taj problem čuvanja energije. U ovom momentu je to veliki problem dosta smo e, uznapredovali u tim znanstvenim istraživanjima, nismo uspjeli stvoriti te super pametne e, objekte za čuvanje energije, skladištenje energije. E, tu ima i drugih primjera, ako ih razmotrimo vidjet ćemo da neke od tih mogućnosti se i koriste primjerice u transportu, u znači govorimo i o e-mobilnosti i tako dalje. Imamo tehnologiju, imamo informatičku tehnologiju, naravno bez toga uopće ne mogu niti funkcionirati pametne mreže i naravno onda imamo i e, prometnu infrastrukturu zato što se energija može e, skladištiti i onda koristiti za promet veoma je važna ušteda energije, e, govorimo o zgradarstvu, o pametnim zgradama e, i naravno to vrijedi i za obiteljske kuće. To je veoma važno. Znači ukupno četiri sektora. Ta ideja pametnih e, mreža nije samo stvar mreže, naravno radi se o mreži to interkonekcija, međupovezanost, e, ali to možemo e, koristiti samo ako uvidimo u potpunosti u kojoj mjeri je to međupovezano. To je gospodarski naravno veoma korisno za regije, ali ali ti, ta gospodarska korist do nje će doći samo ako mi vidimo to kao sustav i ako taj sustav e, je razvijen kroz projekte, onda će stvari se razvijati. Ako na taj način gledate stvari, onda ćete postići tu e, gospodarsku korist. To je prvi veoma važni zaključak. Drugi, radna mjesta. Time se otvaraju radna mjesta zato što tu ima puno posla. i sada te zemlje, te regije koje su prije samo apsorbirale energiju, sada je proizvode, a to naravno znači otvaranje radnih mjesta zbog uštede energije. To su novi, novi poslovi. Naravno treba ljude na odgovarajući način osposobiti, ali imamo i uobičajene ove obične poslove kao što su poslovi u građevinarstvu, to je veoma važno za lokalno tržište rada. Kada se regije u to uključe, odmah eh, krene otvaranje novih radnih mjesta. I treća stvar je uloga građana. Ovi sustavi funkcioniraju samo ako svi u regiji eh, sudjeluju u tome. Ako građani su voljni da se u to uključe i da prihvate ovaj sustav, znamo da eh, to oni čine ako vide neku potencijalnu korist. Ako oni shvate da će se moći time okoristiti, onda će biti uključeni u to i zato je to tako važno. Moramo im to objasniti ako želimo da se priključe našem timu. Dakle, uloga građana, njihovo, njihov angažman, angažman u planiranju, u raspodjeli koristi, na primjer kod e, instalacije solarnih e, panela i tako dalje. To je sve veoma važno. I to je naravno važno isto i za vjetroelektrane. Znači građani su e, ključna stvar, ključni element. To me vodi do moje sljedeće teme, to je možda najveći problem, a to je zaštita podataka. Ako želimo pametni sustav koji je prilagođen pojedinačnim potrebama, onda moramo eh, na neki način se uplitati ljudima u njihove privatne živote. Ne želimo naravno eh, tu otići predaleko. Moramo biti veoma pažljivi i eh, paziti na zaštitu osobnih podataka. To znači da trebamo napraviti sustave gdje se anonimiziraju podaci. I to je veliki problem za naš rad na tim pametnim mrežama zato što ljudi e, će biti manje voljni se angažirati ako postoji taj rizik e, a imamo još jednu stvar to su subvencije znači uključenost Europske unije primarno kroz subvencije to je za sada malo e, nije dovoljno, ne gleda se dovoljno široko e, zato što su sve te subvencije e, samo u pojedinim sektorima, a mi trebamo kombinaciju sektora. Znači ako želimo da pokrenemo te pametne mreže moramo promijeniti sustav subvencija, a znamo da će to biti najveći problem i e, treba ćemo e, dosta raspravljati sa komisijama, sa komisijom, e, morat ćemo im objasniti da trebamo novi pristup subvencijama, da trebamo sustav subvencija koji omogućava regijama da one same dostavljaju, odnosno opskrbljuju sustav energijom, da se onda to prebacuje u prometnu mrežu, znači da lokalni operateri e, se mogu umrežiti sa e, ovim većim e, operaterima i mrežama. Znači, mi moramo preokrenuti trend, ne da ne idemo više od prema lokalnim sustavima i lokalnim tim proizvođačkim pogonima, nego da počnemo od njih i idemo prema gore. Zadnja stvar, moramo raditi, razmišljati preko granično. Znači imamo te e, granične, pogranične regije, rubne regije koje su daleko od e, središnje vlasti, a s druge strane i povezane su e, sa sličnom regijom s druge strane granice E, dijele tradiciju, povijest i tako dalje. To je isto relevantno i za subvencije. E, e, gradovi, pobratimljeni gradovi možda bi mogli zajedno tražiti neke, neke subvencije. Imali smo izvješće o toj uredbi, znači radi se o teritorijalnoj suradnji i to je način da krenemo dalje. Znači da imamo jedno tijelo e, za suradnju koje je opisano u izvješću gospođe Sellers, dakle to je od ključne važnosti za e, pametne mreže, to je e, suština mog izvješća, to su zaključci, imam još samo dvije stvari koje bih htjela reći. Original je na engleskom. To je jedna dosta tehnička tema, prilično akademske prirode, tako da je važno da se koriste standardna, da se koristi standardna terminologija. I ne znam je li bilo nekih e, problema u prijevodu tih tehničkih termina. Dakle, original je na engleskom, malo sam prošla kroz e, prijevodi, mogu reći da je bilo nekih zlosretnih rješenja tako da ćemo predložiti izmjene e, njemačkog teksta, njemačkog prijevoda kako bismo se uvjerili da sve je točno. E, francuski ćemo također pregledati što se tiče poljske verzije, poljski ne znam pa neću se time e, baviti znači izvornike na engleskom ako imate nekih jezičnih pitanja ili ne pitanja oko nekih tehničkih pojmova molim vas da se koristite odnosno pozivate na englesku verziju zbog toga što je ona original da siguran, sam da će tu biti dosta e, izmjena i dopuna koje će biti predložene odnosno amandmana poljski kolega, kolega vjerojatno ima dosta reći na tu temu jer je to nešto što je veoma zanimljivo za Poljsku i naravno to su koncepti koji su od ključne važnosti. Kao drugo, primjenjujemo pravilo 50, znači odbor za industriju također e, radi na svom izvješću. Surađivala sam sa švedskim kolegom Imamo zajednički nastup, odnosno pristup. Ovog tjedna će se glasovati na odboru za industriju, a onda će e, lopta biti na našem dijelu terena e, i nakon e, što se podnesu ta dva izvješća, onda će tajništvo vi razmotriti o kojim njihovim amandmanima mi trebamo glasovati, a o kojima ne. Znači, neke čisto tehničke stvari. Stvarno e, sam htjela da se odbor za industriju usredotoči na energetiku, a ja sam se usredotočila na korist e, od koje regije mogu dobiti od e, pametnih mreža. Hvala, predstavnik EPP-a. Nadam se da nećete imati problem s češkim. mogu vas umiriti. Prijevod na češki je jako dobar. Kad je riječ o pametnim mrežama, situacija je dosta komplicirana. Često se susrećemo s tim izrazom. Pametne mreže se spominju posebno često u situacijama gdje trebate uvrstiti različite ne, nesigurne iz, e, izvore energije. Moramo priznati da sam pokušao riješiti taj problem i to sam pokušao napraviti nekoliko puta. Sada malo pretjerujem. E, problem se može svesti na recimo jetija. Svi govore o njemu, a nitko ga još nije vidio. Postoje elementi pametnih mreža koje se primjenjuju na različite načine u različitim sustavima distribucije energije. Ali ne postoji još uvijek u potpunosti razvijen e, sustav pametne mreže sa sustavom distribucije energije. I dalje se dakle radi više o pitanju vezanom uz istraživanje nego uz praksu. Postoje baterije, akumulatori e, proizvodi se vodik iz vode. Međutim, sve se to u fazi testiranja. Još se ne može primijeniti na razini industrije. To je ono što sam htio reći o pametnim mrežama. Kad je riječ o pristupu izvjestiteljice, ona se usredotočila na jedan element koji bih ja nazvao e, pametnim regionalnim sustavom, a ne pametnom mrežom, kao što je ona to učinila. E, treba se sredotočiti na korištenje tih sustava ako oni postanu dostupni. Samo bih nešto još dodao. Tražio sam od odbora da analizira koliko, koliki bi bio trošak na europskoj razini ulaganja u takve pametne mreže. Do sada su iscurile neke brojke koje su bile šokantne. Naravno, tu postoji i niz pozitivnih elemenata, ali to trebamo sve usporediti s troškovima. Mislim da je najbolji element koji proizlazi iz ovog izvješća koje je, sjaj, koje je sjajno, je ovaj dio koji se odnosi na zaštitu podataka. Ako će, da, da bi ovi sustavi funkcionirali, mi moramo imati pristup podacima na razini um, pojedinaca i um, kućanstava, a to je dosta opasno. Stoga je jako bitno da se to pitanje riješi i vjerujem da je izvjestiteljica o tome izdala upozorenje na jedan izrazito dobar način. Postoje još neke teme koje su po mome mišljenju kontroverzne. Naprimjer, ona poziva na obvezujuće ciljeve do 2020. godine i to u području učinkovitosti obnovljivih izvora energije, emisija. To su sve teme o kojima se još raspravlja tako da još uvijek nisam siguran hoću li e, pripremiti amandmane koji e, će na neki način e, osporavati neke elemente tih prijedloga. Kad je riječ o mogućih pozitivnih učinaka na tržište rada, mislim da je najveći učinak Um, u tom smislu ostvaren u Kini u smislu otvaranja novih radnih mjesta. Stoga bih ja bio malo manje optimističan iako uh, iako uh, je moguć pozitivan učinak na tržište rada. Kad je pak riječ o preduvjetima za koji, za stvaranje pametnih mrežama. U tom smislu se slažem s izvjestiteljicom. Potrebni su nam ti temeljni predvjeti, Čak, dakle, unatoč tome što moramo biti oprezni u postupanju. I još jedan pot htio bih vas e, podsjetiti na povijest biogoriva. Bili smo vrlo entuzijastični. E, radilo se o 10% udjela biogoriva u energetskom miksu, ali svi znamo kako je to završilo. Ne bi bilo dobro ponavljati greške koje smo napravili sa solarnom energijom. Mislim da smo smanjili konku, konkurentnost. dakle, da, ja sam za pametne mreže, ali trebamo biti pametni i oprezni. Hvala za socijaliste Karin Kadenbach. Hvala. Na početku bih htjela zahvaliti e, kolegici gospođi Schröder, jer je imala težak zadatak, e, naporno smo radili. I mislim da naš cilj mora biti smanjivanje emisija CO2, povećati energetsku neovisnost i udio obnovljivih izvora energije. To se može postiti, postići samo ako povežimo međusobno sve uključene aktere, neovisno o tome e, e, odakle dolaze, dakle kad govorimo o energetskom lancu. Neki sumnjaju je li to moguće. Možda ćemo to vidjeti u završnoj fazi, ali moram reći da regija u Austriji s ja dolazim je jedina koja je energetski potpuno neovisna. To je gradišće. Prije 15 godina nismo uopće proizvodili energiju, ali recimo ove jeseni mi smo potpuno samodostatni u proizvodnji energije. Iduće godine čak ćemo početi izvoziti energiju. 1997. godine dobili smo financijska sredstva za tu svrhu, otprilike 100, milijuna eura iz europskih strukturnih fondova koji su bili upotrebljeni u tu svrhu. Usmjerili smo ih u energetiku i kao što je gospođa Štreter rekla, otvorena su radna mjesta i to um, građevinarstvu primjerice otvoreno je puno radnih mjesta i sada imamo 321 e, vjetroelektranu i to je dovelo do do puno e, ekonomskih i okolišnih prednosti. Isto tako imamo sada i tehničko sveučilište u građen, gradišću i oni educiraju osobe koji su im potrebni za održavanje vjetroelektrana. To radi se o tehničkoj školi za obnovljive izvore energije. Tako da tu postoji puno inovacija. Imamo, otvorili smo, odnosno to tehničko um, sveučilište omogućilo otvaranje 160 novih radnih mjesta. Dakle, ovi sustavi su održivi i u okolišnom i ekonomskom smislu i zato mislim da je ovo izvješće jako važno. Ne bismo trebali samo se baviti financijskim pitanjima kad govorimo o razvoru mreža, već se trebamo baviti i kapacitetima za skladištenje. Točno je da će to, da ćemo u tome uspjeti ako uključimo građane, te ako ostvarimo najveću moguću razinu e, zaštite podataka. U protivnom, neće biti poticaja da se decentralizira e, sustav e, energetike. hvala, gospodin Van Nistelrooy. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Kao što je gospodin Tražina rekao, ja ću zapravo moći komentari ići u istom smjeru. Načelno se slažem sa, s izvješćem, poticanje rasta, stvaranje novih mogućnosti i poticanje gospodarstva koje ne povećava razinu emisija CO2. ovaj odbor bi se s time trebao e, obratiti e, plenarnoj sjednici. Međutim, htio bih se osvrnuti na neke druge stvari. U ovom izvješću spominju se obvezujući ciljevi. To je kontroverzno, o tome smo već raspravljali. Isto tako postoji preporuka da se e, prijeđe s državnih potpora na druge izvore pomoći razmotrimo to pitanje. Možemo e, poticati istraživanje i subvencionirati istraživanje prije nego što se komercijalizira, ali kad se već prijeđe u praksu, to treba prepustiti slobodnom tržištu. Također je potrebno procijeniti zajedničke interese takvih projekata. E, za sada je, su formulacije iznimno općenite kad se govori o konkurentnosti, ugovorima, e, te formulacije e, potrebno je promijeniti. To su previše političke izjave u izvješću. Osim toga, mislim da se uglavnom slažem sa, sa izvješćem, pogotovo zahvaljujući detaljnom pristupu izradi izvješća. Također trebamo koristiti pametnu specijalizaciju. To je riječ koja se stalno koristi, ali recimo primjer e, gradišća pokazuje da da je e, edukacija, odnosno obrazovanje mladih inženjera dobra. To je dobar primjer. Jučer smo na sastanku imali e, predstavnike sa sjevera Nizozemske. Oni se zovu energetskom dolinom zbog toga što imaju ležišta prirodnog plina. Međutim, oni žele surađivati s drugim regijama koje se bave istim pitanjima. Tako da s jedne strane postoji tržišno naticanje, a s druge strane ciljanja, ciljana suradnja između regija koje žele žele zajedničkom suradnjom ostvariti pametne mreže. Mislim da europsko zakonodavstvo treba koristiti kako bi poticalo takvo djelovanje. Postoje neke stvari koje su još nejasne. E, što je spremno, a što ne. Dakle, koje točke su spremne za glasovanja, a koje ne. Postoji i program Obzor i i u njemu postoji jedan dio koji se odnosi, za odnosi na inovacije i energetiku. To je jedno. I u jednoj od tih točaka se spominju pametne mreže i ciljevi u tom smislu. O tome treba razmisliti, jer smo mi već odredili pet centara u Europi koji bi se trebali baviti e, pametnim energetskim mrežama. Dakle, postoje istraživački instituti, e, obrazovni instituti koji se time bave i to je potrebno razraditi kad govorimo o ovim četirima točkama vezanima uz energiju. To su moje primjedbe, ali u svakom slučaju mislim da je ovo izvješće sjajna prigoda da da na neki način se povežemo s e, nevladinim E, udrugama i da međusobno povežemo različite ciljeve u pogledu energetike. Kao što je Jan rekao, međutim, postoji problemi. Bilo da govorimo o energiji vjetra, o termalnoj energiji, geotermalnoj energiji i tako dalje. U svakom slučaju bit će problema, ali potrebno je e, sve te točke međusobno povezati kako bi potrošači bili neovisni. I potrošači bi morali imati priliku reći da ne žele recimo određenu vrstu eh, energije. I to je nešto, dakle takav pristup bi eh, trebali poticati, parlament bi trebao odigrati određenu ulogu u poticanju eh, prava građana. Imamo još nekoliko mjeseci prije izbora i trebamo ih iskoristiti. Ovo je dobra prilika da se ovo provede u praksi. Hvala. Hvala Nikos Izohelos. Hvala. Kad je riječ o ovom izvješću, mislim da je vrlo korisno, sasvim je jasno da je korisno i u e, pogledu zaštite okoliša, iz ekonomske perspektive i u kontekstu otvaranja novih radnih mjesta. Ali ono je važno i za nas kao odbor E, naš odbor nadležan je za regionalni razvoj i stoga je važno da ovo, ovaj odbor napravi ovo izvješće sada. Iako je, se suočamo s poteškoćama e, kad govorimo o obnovljivim izvorima energije, iako su oni skuplji, što više nije slučaj u tolikoj mjeri, trebali bismo shvatiti da postoje grozne katastrofe koje se događaju u SAD-u, na Filipinima, na Sardiniji ili recimo na Rodosu u Grčkoj. Sve to jako puno košta u pogledu okoliša. Dakle, koliko znamo, e, trošak takve katastrofe u SAD-u je iznosio 35 e, milijuna 100 um, milijuna uh, u, uh, na Filipinima i tako dalje. Dakle, treba investirati u razvoj novih rješenja, a ne kao što piše u izvješću Stajna, da ne plaćamo trošak, troškove klimatske um, klimatskih promjena. To je pitanje pristupa. Uh, trebamo promijeniti energetsku paradigmu, odnosno energetski model putem pametnih mreža možemo razviti i u najmanjim gradovima mogućnost proizvodnje energije za njihove potrebe. E, to je nešto što je važno i u kontekstu naših proračunskih ograničenja. Na otoku, odnosno e, na otoku odakle ja dolazim, mi moramo uvoziti energiju u vrijednosti od 700 milijuna. Ako svake godine uložimo taj iznos u obnovljive izvore energije, dobit ćemo puno više. Stoga je važno razvijati te pametne mreže, jer one omogućuju korištenje svih modela proizvodnje i e, obnovljive energije i možemo ih povezati s proizvodnim sektorima, primjerice turizmom, pomorskim e, prijevozom, kopnenim prijevozom, prometom. Ono što trojka sada traži je uključivanje onoga što mi ovdje tražimo. Umjesto da kažemo trebamo ostvariti uštedu od 700 milijuna i to na uštedama i mirovinama, trebamo uložiti isti taj iznos u pametne mreže. Nadalje, Putem ovakve strategije možemo smanjiti nejednakosti među regijama. Neke regije su tako siromašne zato što moraju sve uvoziti. Hranu, energiju, moraju plaćati za e, povezivanje brodovima s kopnom. Njima bi e, obnovljiva energija tu moga, mogla pomoći, u pogledu e, prometa. Dakle, to je sve važno i za promet, i za brodogradilišta koja su u krizi. I, i to je sve važno u e, financijskoj perspektivi od 2014. do 2020. godine. I trebamo planirati takva ulaganja, zato je potrebno znanje. Treba poznavati ta pitanja. Neke regije su vrlo napredne, ali u nekim regijama čak ni izraz pametne mreže nije poznat. stoga je bitno da ih se uskoro o tome informira, te da e, ih se sensibilizira za to pitanje. Još jedna važna stvar koja je Elizabeth spomenula u svom izvješću. U nekim kategorijama državne, odnosno neka područja E, državnih potpora trebaju se smatrati kompatibilnima s jedinstvenim unutarnjim tržištem. Jer e, Europska unija neće pomoći najudaljenijim regijama da e, razviju pametne mreže. To privatno tržište neće napraviti. To vrijedi i za otočne regije, planinska područja. Takva, takve potpore bi trebalo dopustiti za te slučajeve sasvim je jasno da u e, razvijenim regijama će i privatno tržište i javni sektor omogućiti financiranje takvih e, projekata. Ali kad je riječ o zaostalim područjima, o otocima i o e, planinskim područjima potrebna, potrebne su subvencije. Gospodin Keringem, odnosno gospođa Keringem iz komisije je s nama. Uh, Hvala lijepa. Ja ovdje e, zastupam opću upravu za regionalnu politiku i ovdje je kolega iz opće uprave za energetiku koji će vam također nešto reći o nekim aspektima. Što se tiče komisije, mi se svakako slažemo e, da, su, da regije i gradovi imaju ključnu ulogu u ovom području da bismo ostvarili ove ambiciozne energetske ciljeve. E, ovo je također opisano i u izvještaju. Naravno, treba nam i transformacija čitavog energetskog sustava kao cijelina i zato će nam trebati puno novih istraživanja i inovacije. Također spomenuli smo i skladištenje energije i tako dalje. Međutim, ono što sada očekujemo od ovog novog kvira jest da se poboljšaju energije i u smislu energetske učinkovitosti, pametnih mreža i čitavog sustava kao i za inovacije i istraživanja u ovom području. Što se tiče pametnih mreža, spomenuto je već, očekujemo da privatni sektor u znatnoj mjeri tu investira i zbog toga e, želimo potaknuti E, rad sa financijskim instrumentima kako bismo kombinirali različite vrste zajmova, jamstva, e, kapitala, različite vrste i oblike programa kako bismo dobili najviše od privatnih investicija i kako bismo dobili potporu javnosti. Međutim, također je e, gospodin Brezina spomenuo da smo tu tek u početnim fazama što se tiče pametnih mreža i mislimo da javno ulaganje može imati također e, važnu ulogu u razvoju nekih lokalnih pilot projekata ili nekih demonstracijskih projekata kako bi se vidjelo koji je to najbolji model za pojedinačno područje i kako možemo ukloniti neke još uvijek postojeće tehničke ili netehničke nesigurnosti i tako dalje u ovome području da vidimo što kako dalje. I upravo zato mislim da je ovaj izvještaj e, došao u pravo vrijeme i da je i vrlo koristan. Pogotovo kako bi regije mogli vidjeti da imamo konkretne primjere koji su spomenuti u izvješću, kako da vide kako su već tuđa iskustva, kako bi možda mogli nadahnuti e, ili potaknuti regije da na pravilan način e, iskoriste ta sredstva. Također imamo zajedničko istraživanje i studiju E, koje je pravila komisija, imamo interaktivnu e, kartu iz koje možete vidjeti što je već učinjeno u nekim dijelovima Europe u ovom smislu. Osim toga, ovo je također povezano i sa modernizacijom e, državnih potpora, što se također spominje u, u nacrtu izvještaja. I svi znamo da tek čekamo smjernice u ovom smislu, imat ćemo i javne konzultacije tako da imamo sve vrste inputa koje možemo e, uzeti u obzir. E, dakle, kao što znate, u pripremi ovih operativnih programa, e, oni zapravo još uvijek traju, to je već spomenuo naš kolega iz Grčke. Dakle, te potrebno je podići razinu svijesti i znanja u različitim regijama o svim tim mogućnostima e, kako se može iskoristiti ova sredstva za napredak u ovome području. Hvala vam lijepa na izvještaju. Hvala vam lijepa što ste i meni dali priliku. Ja sam Jan Panek, dolazim iz jedinice koja se bavi između ostaloga i pametnim mrežama. Samo bih htio dodati nešto o ovome što je moja kolegica rekla. Spomenula je broj projekata pametnih mreža koje već postoje i znatna sredstva koja se već ulažu u tehnologiju za pametne mreže. Dakle, mislim da ne bi bilo u redu smatrati pametne mreže samo nekakvim nepostojećim konceptom kojeg još u realnosti nemamo. Mislim da imamo znatne, bitne primjere u kojima možemo pokazati kako pametne mreže funkcioniraju na regionalnoj razini. Ja se slažem da to nije još uvijek dovoljno, da je taj koncept e, još uvijek nedovoljno razvijen i da ga još treba razviti, međutim svejedno trebamo priznati veliki napredak koji je do sada napravljen i mogućnost e, da se e, dalje radi radi na pametnim mrežama u Europi. To je nešto što nam treba i mislim da su koristi pametnih mreža danas dovoljno naglašene u praksi smo vidjeli i primjere iz svakodnevnog života, primjerice prošlog tjedna, prošlog vikenda u nekim državama članicama. Vidjeli smo do kakve štete može doći ako električne mreže nisu u stanju e, nositi se s realnošću, sa stvarnošću, primjerice nekim e, velikim e, prirodnim nepogodama ili nestabilnosti koje nastaje zbog nesrazmjera između potražnje i ponude u nekom danom trenutku. Dakle, mislim da je važno sve ovo što smo rekli danas. Također bih htio navesti dvije stvari e, koje bismo voljeli da su možda bolje naglašene u ovom izvješću. Jako je dobro da izvještaj naglašava privatnost i zaštitu podataka, to jest jako važna činjenica i ne smijemo je zanemariti e, i to je također ključno za potporu javnosti. Međutim, ključno je i još nešto, a to je da građani moraju uvidjeti sami korist tih pametnih mreža. Ne samo da se sami uključe zato što misle da je to na lokalnoj razini za njih važno, ali moraju vidjeti konkretne opipljive koristi kojem te mreže donose. I u tome smislu je jako važno da oni budu potpuno sigurni da imaju zaštitu podataka, ali isto tako i da imaju nadzor nad time što se događa s tim podacima i da mogu sami odlučiti koji će podaci ići kojim, kojoj strani. Dakle, podaci ne bi smjeli ostati samo na onoj strani koja, mi, koja obavlja mjerenje, što je obično operator sustava, nego isto tako i građani čiji su to podaci bi trebao e, imati pristup e, podacima, odnosno mogao bi dati te podatke i drugim, e, drugim igračima koji pružaju neku drugu vrstu usluge, osim samog operatera mreže. Dakle, to je bila jedna stvar koja je bila važna i koja se odnosi na sustave mjerenja, mjeriteljske sustave. Također naglašen je e, sustavni pristup, ali se nije spomenulo pametno, nisu se spomenuli pametni, pametna brojila u sustavu, što je jako važno. I mislim da je jako važno da svaki dokument koji spominje e, pametne mreže e, prepoznaje i važnost pametnih brojila, zato što moramo znati da se da se one koriste, vidimo iz izvješća da se one ipak u nekoj mjeri koriste, međutim moramo e, biti sigurni da ta sredstva idu na korist i građanima i e, samim konzumentima, a ne samo operaterima. To je slučaj u, u nekim primjerima, međutim u drugima se još treba svašta poboljšati i E, mi upravo sad radimo na e, različitim dokumentima koji će to naglasiti, ali smatramo da nam je potrebna i politička potpora parlamenta i vijeća. I zadnje što bih htio reći je da u ovom izvještaju vrlo jasno stoji da treba uključiti i države članice, ali i regionalne vlade, što je naravno jasno kada govorimo o korištenju strukturalnih fondova i tako dalje. S druge strane, ne trebamo samo regionalne vlade, nego i lokalno, um, uh, lokalne uprave. To također ne stoji u ovom izvještaju, ali je nužno. Mislim da je jako važno uh, da imate taj alat u suradnji parlamenta i, lokalnih um, uh, vlada. Parlament je do sada to jako lijepo promicao. Um, putem sastanaka gradonačelnika i mislim da je to također jako važno, jako je važno e, potaknuti lokalne zajednice, gradonačelnike, kako bi i oni, a ne samo regionalna razina, uvidjeli koristi e, ovakvog sustava. Hvala lijepa. Elizabet, imaš samo dvije minute, nažalost, jer već trebamo krenuti na sljedeće izvješće. Molim te da budeš jako kratka. U redu, bit ću kratka kao prvo radna mjesta. Postavljanje solarnih e, sustava također ima veze sa stvaranjem radnih mjesta u određenoj regiji. Dakle, imamo tu puno tehničkih e, poslova koji se bave izolacijom, različitim provjerama i tako dalje, pogotovo u IT sektoru. To ne radi se samo o proizvodnji primjerice turbina ili solarnih panela, radi se o građevini, o IT-u, različitim inženjerima, pogotovo električarima. tehničarima za sustave grijanja i tako dalje. To su dakle oni klasični recimo poslovi koji postoje u svakoj regiji. Međutim, zahtijevaju posebnu obuku i zato zahvaljujem gospođi Kalimbah koja je spomenula da se time treba malo detaljnije pozabaviti. Mm, zatim, e, ovo nisu jedini izvori, dakle imamo i geotermalnu energiju, hidroelektrične instalacije koje također otvaraju slične mogućnosti. Dakle, situacija je jako različita između različitih regija u smislu koji e, konkretno sustav obnovljive energije možemo koristiti kako bismo promicali e, napredak regije. Imamo dakle ovdje sjajnih primjera koja je zaista vrijedna, na kojima je vrijedno poraditi i dalje i prenijeti ih u neke druge dijelove možda i regije. Privatno tržište ulaže u ovom smislu, ali želim zahvaliti komisiji koja je naglasila da javni sektor omogućuje sredstva koja mogu ipak pokrenuti stvari. Dakle, još jednom potrebna nam je mogućnost e, sredstava e, kroz različite sektore kako bi, e, kako bi upravo privatni sektor mogao imati taj ključni faktor. Zahvaljujem također na ideji o pametnoj specijalizaciji. I zahvaljujem komisiji što je izbacila ovu točku o praćenju i nadzoru. Također govorili smo o lokalnoj samoupravi. Mislim da je to možda nešto što bi trebalo još malo razjasniti. Onda imamo pametna brojila koje smo spomenuli. Da, mi smo mislili da je to nešto ipak što spada pod odbor za industriju, zato nismo pokrili to u ovom izvještaju. Oni isto imaju svoje rokove i kompromise kojih se moraju držati, pa smo htjeli njih pustiti da prvo odrade svoj dio posla, a onda ako bude potrebno mi ćemo se još vratiti i nešto dopuniti. Pa ćemo vidjeti kako to možemo riješiti na plenarnoj sjednici. Dakle, tehnička pitanja sam namjerno ispustila upravo zato što mi radimo u skladu sa pravilom broj 50. Dakle, ako oni ne spomenu te, te teme, onda ćemo se mi vratiti i na vrijeme ćemo vas obavijestiti o, o tome. Hvala vam lijepa svima na suradnji. Mislim da ćemo na kraju imati jako dobro izvješće i također bih htjela vam svima zahvaliti na vašim prijedlozima. Da, jako je važno da izvjestiteljica ima pozitivan pristup. Hvala vam lijepa na njemu. Htjeli vam reći da smo poslali izvještaj izvjestiteljima u sjeni i savjetnicima političkih klubova unaprijed zato što nam je rok vrlo kratak za amandmane koji je sutra 28. u podne jer o tome ćemo glasati na sastanku u prosincu, dakle moramo odmah donijeti tu odluku. E, možemo sada preći na točku pet dnevnog reda. Imamo ograničeno vrijeme. Upozoravam sve govornike, izvjestiteljice gospođa Luka Čevska, tema zajedničko poduzeće za bioindustrije, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. E, samo bih prvo htjela zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni, pogotovo koordinatoru gospodinu Lambertu. Jako mi je drago da je upravo on predstavnik odbora ITRE ovdje zato što vjerujem i nadam se da će prihvatiti, da će ITRE prihvatiti sve naše preporuke. Dame i gospodo, mislim da smo svi svjesni činjenice da jedan od najvećih izazova pred kojima stoji Europska unija jest upravo energija. Treba nam energetska neovisnost u najvećoj mogućoj mjeri, dakle neovisnost od nafte. i ova nova vremena zahtijevaju nove inicijative. Treba nam industrija koja se temelji na biologiji, bioindustrija. Koja je svrha ovoga izvještaja? Ovaj izvještaj želi e, stvoriti jedno partnerstvo između bioindustrija i Europske unije kako bi se stvorila jedan zajednički poduhvat koji bi bio sufinanciran od strane svih onih koji su sudjelovali u njegovom uspostavljanju. Dakle, naši resursi u razdoblju između 2014. i 2020. su 1 milijarda eura od strane Europske unije i do 3 milijarde od strane tog konzorcija. Sljedeće pitanje koje se postavlja je tko će zapravo biti taj konzorcij. Dakle, odgovor je da će to biti nekomercijalna organizacija koja će pratiti upravo taj vrijednosni lanac za bioindustrije. Dakle, regionalni klasteri, mala i srednja poduzeća, Europska udruga, udruga trgovinska udruga Dakle, gotovo svaki oblik organizacija e, organizacije može se prijaviti za ovaj konzorcij. U ovome trenutku ih imamo već preko 60. Primjerice imamo aviokompaniju KLM, imamo Unilever, imamo oko 80 istraživačkih institucija, sveučilišta, e, start-upova koji se žele baviti novim izvorima energije. Mislim da je jasno da će nam ovakva vrsta suradnje pomoći da riješimo e, gospodarske probleme, ali to neće biti sve. To je zapravo jedan e, nevjerojatan e, izvor inovacija i njegova vrijednost se procjenjuje na, na više od 200 milijardi eura do 2020. u smislu stvaranja novih radnih mjesta, ali i u smislu razvoja ruralnih područja. Dakle, svrha ove inicijative, kao što rekoh, je stvaranje jednog, jednog zajedničkog poduhvata koji bi se temeljio na javno-privatnom partnerstvu između komisije i grane industrije koja će financirati istraživanje i inovacije. A to će sve zajedno promicati proizvodnju, inovativnu proizvodnju energije kao i nove potrošačke proizvode koji bi se mogli proizvoditi iz biomase u Europe kako bismo pak imali nove e, poslovne modele koje bi ojačali poslovanje na svim razinama. Dakle, od dobavljača biomase do poljoprivrednika, do postrojenja za obradu, do krajnjeg korisnika. Dakle, također ćemo imati i e, stvaranje među veza, poveznica koje su također ključne. i stvarati nove moderne pogone za procesuiranje bioenergije. Također nam je jako važno da se regije, da se izvjesne regije specijaliziraju za bioindustriju i da te, e, da te regije pozovemo da sudjeluju u, ovom, u ovakvom odboru zajedno sa financijskim institucijama kako bi mogla biti Europska investicijska banka. Vjerujem da bi tim regijama trebalo pružiti svaku priliku da se aktivno uključe u ovo inovativno tržište. Dok sam pripremala ovo, e, ovo mišljenje, nastojali smo se u što većoj mjeri usredotočiti na ojačavanje uloge koje bi takva jedna ojačana suradnja mogla imati u smislu toga kako bi regije i lokalne e, samouprave mogle doprinijeti ovom zajedničkom uspjehu. Mislim da bi e, smo trebali dakle krenuti od, od zdola prema gore. Moramo informirati e, lokalnu samoupravu i to bi nam pomoglo da uspostavimo ili barem da potaknemo jednu drugu razinu svijesti E, u društvu. To je ono o čemu se stalno govori. E sada dalji makroekonomski izazov za Europu je stojačanje suradnje između javnih tijela, industrije i istraživačkih institucija. Dakle, to je takozvani trostruki helix, trostruka zavojnica. I mislimo da upravo ovakva trostruka suradnja je ključ našeg budućeg rada. Takav e, pristup bi mogao dovesti do otvaranja novih radnih mjesta na temelju suradnje između svih aktera u gospodarskom životu. Još jedna tema kojom sam se bavila jest e, iskorištavanje intelektualnog kapitala. Tu treba uzeti u obzir primjerice pojedinačne okolnosti pojedinačnih regija, ali i pojedinaca, poljoprivrednika recimo. no ne bih htjela duljeti, htjela bih se da prije svega svima zahvaliti na doprinosu i rado bih čula sva vaša pitanja ili komentare.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 na ovom izvješću. Moram reći da se radi o zaista izvanrednoj inicijativi. Naravno, možemo to uvijek i poboljšati. Ja dolazim sa sjevera Švedske i u Finskoj imamo velika područja pošumljena koja se mogu koristiti za biogorivo. E, tako da je ovo dosta interesantno za mene. Također želim ukazati na to da je kod ovakve suradnje važno utvrditi tko će platiti što i tko će donositi odluke. Svi moramo biti uključeni u to, znači iz male eh, udruge, regije, eh, znači ne samo velike tvrtke kao što su Unilever i tako dalje. Znači, ne smijemo prepustiti donošenje odluka njima. Moramo također dati podršku na operativnoj razini svim regijama koje e, izrađuju svoje regionalne strategije kao što je naglašeno u izvješću o biogorivu. Na ovom odboru mi naravno gledamo e, koje su nadležnosti i kompetencije regije i moramo uzeti u obzir činjenicu da bioindustrije su sektor koji može proizvesti gospodarski rast. Izvjestiteljica također spomenula nekoliko e, dodatnih stvari i komisija će također tu nešto doprinijeti, ali postoji, što moram naglasiti, i ta opasnost toga da odluke donose samo e, velike organizacije. Dajem e, riječ e, gospodinu Njakiju Fernandesu. On e, on predstavlja klub zastupnika zelenih. Ne, nije se javio za riječ. A, gospodin Fan Nistaroj se ipak javio za riječ. But Dobže, ne govorim poljski, ali to je sve što znam reći. U 11 sati se na odboru ITRE upravo govori o ovoj temi. Govori se o gtim I e, posebno se na odboru za industriju mora o tome razgovarati. Znači, to su te zajedničke tehnološke inicijative to moramo svi preuzeti odgovornost, to je zajednička tema, nešto što zaista nas sve, svih nas se tiče i zato se govori o toj milijardi, ne znam sad točno koliki je iznos, ali imate 2,8 eh, milijardi koje ulaže industrija. Znači ovdje vidite taj angažman. Ne radi se samo o studiji, nego o ulaganju. Znači, e, to je to što se zasniva na e, bioindustriji. Mi želimo zasnovati svoju budućnost na bioindustriji. E, zaista sam uzog srcu ovo što je rekla Elizabeta, zato što se toliko naglašava širenje tih eh, tehnologija, eh, svih tih pristupa, svih tih aspekata. A zapravo što? Ako pogledate kako su se stvari eh, rješavale u prošlosti sa tim zajedničkim tehnološkim inicijativama, vidite da one inicijative u starim zemljama članicama su načelo ako govorite o e, konvergenciji regija, regionalnoj politici i o bioindustriji, poseban naglasak je na južnim zemljama članicama i na novim zemljama članicama. I ako vidite što se tu radi, to se može učiniti bilo gdje, ako e, postoji interes. To se može učiniti u Rumunjskoj. U mnogim regijama, e, znači širenje i e, koncentracija e, ove, dakle rad na ovoj temi unutar tog konzorcija, e, znači industrija, znanstveni instituti i tako dalje, to je veoma važno. Dakle, ti aspekti koordinacije, korištenja i tih e, instrumenata da bi se postigla ta suradnja i da se ne isključuje, da se iz toga ne isključuju one regije, odnosno da se to samo ne koncentrira na one regije gdje su te e, kompanije prisutne, nego se radi o puno široj temi koja je povezana sa našim djelovanjem na ovom odboru i to je zaista ključno zato što možda neke od tih e, tvrtki su zaista vodeće tvrtke u korištenju nove tehnologije, ali to bi se trebalo provoditi posvuda, jer taj prelazak na e, biogospodarstvo ima ogroman potencijal. Možda ne e, toliko u urbanim e, dijelovima, nego više u ruralnim područjima. Hvala vam na ovome ću u kontaktu sa kolegom i nastojat ću pratiti kako se ta e, stvar razvija, kako se razvija rasprava na drugom odboru. Hvala Lambertu. Koliko sam shvatila, gospodin Flachtert je ovdje ispred Europske komisije. Ako želite nešto reći, izvolite. Hvala. Ja sam e, Flachtert, e, i veoma sam e, zahvalan e, na ovim e, odličnim komentarima punim podrške i ovom izvanrednom izvješću izvjestiteljice koji će nam biti od velike pomoći. Znamo da se mora uključiti regionalna dimenzija ne možemo imati biogospodarsku strategiju za Europu bez e, strategije na nacionalnom i regionalnom nivou. To e, naravno e, ide ruku pod ruku s potrebom da se postigne puna integracija i da jedni druge podupiremo i osnažujemo na neki način. To znači da kada sada kad ćemo dati prijedlog za uredbu vijeća da će to morati Um, uključiti i ovo što ste vi ovdje iznijeli. E, samo da se osvrnem na nešto što je rekao gospodin Nilsen vezano za donošenje odluka u ovu inicijativu. Zaista je ključno da se da ovo sve bude potpuno otvoreno i transparentno u smislu sudjelovanja, participacije. Drugim riječima treba biti jasno da to nije e, zatvoreni klub, upravo suprotno, tako da ćemo morati e, postići i tražit ćemo da se svi dionici u to uključuju, uključujući i regionalne vlasti. I regije posebno dobivaju važnu ulogu u fazi provedbe ove inicijative. Znači to je program za istraživanja i inovacije, ali u jednom momentu će se početi provoditi jer ako bez toga inovacija i istraživanje ništa ne znači e, usluge i proizvodi moraju se plasirati na tržište, e, potrošači moraju imati pristup tome i tu se otvara mogućnost da zemlje članice i regije u cijeloj Europi u tome sudjeluju. Hvala. Elizabeta, mm, ne želiš ništa dodati na kraju, možda samo nešto kratko. Samo sam se htjela zahvaliti svima na njihovim e, komentarima. Drago mi je da se svi slažemo oko toga kako je važna ova tema i kakvu važnu ulogu u tome igraju regije kako je važno da se one aktivno uključe i u tom nastojanju da ovaj projekt profunkcionira. E, zaista vjerujem da e, stvaranje tog konzorcija će omogućiti da vlade, poslovni subjekti, poduzeća, sveučilišta i tako dalje strukovne škole, instituti e, istraživački i tako dalje, da će se s oduševljenjem priključiti ovoj inicijativi koja će onda i biti uspješna. Da, ITRE e, namjerava 9. siječnja e, usvojiti svoj izvještaj. Imamo jako malo vremena za amandmane. 28. studenoga u podne nam je krajnji rok za amandmane. E, prelazimo na sljedeću temu našeg dnevnog reda. Gospodin Silagić će nam nešto reći o statistici za postupak koje vezi s makroekonomskom neravnotežom umjesto gospodina Godmanisa. Da, e, kao prvo e, ispričavam se u Ivarsovo ime zato što nije mogao nazočiti ovom našem sastanku. Tako da ću ja sada reći nešto o njegovom mišljenju o kvaliteti statističkih podataka e, u vezi sa makroekonomskom e, neravnotežom i postupkom u vezi s tim. E, prijedlog komisije je e, razrađen u političkom kontekstu poboljšanja gospodarskog upravljanja Europskom unijom u okviru drugih svih mjera kao što su europski semestar i strategija za rast i radna mjesta. Komisija između ostaloga iznosi pravila za rano uočavanje i sprječavanje i ispravljanje makroekonomske neravnoteže koja se pojavljuje ili e, je stalno prisutna u Europskoj uniji ili eurozoni. Uglavnom se, smo se usredotočili na regionalni aspekt, e, na različite fondove, uključujući i fond za razvoj ribarstva i za razvoj regija i ruralnih regija i tu se vidi da mnoge zemlje članice Europske unije imaju tu e, ulaganja e, državnog novca i to bi moglo naglasiti makroekonomsku neravnotežu u zemljama članicama i suspenzija tih sredstava e, uslijed postupka e, kojim se to sprečava bi trebala biti zadnje rješenje, posljednje rješenje i treba se pritom utjecati, e, treba se pritom analizirati utjecaj na smanjenje BDP-a, nezaposlenost i tako dalje. Važno je da se dobiju točni statistički podaci, a to zahtjeva usku suradnju sa zemljama članicama i e, koherentno, koherentno provođenje e, tog programa e, sprječavanja makroekonomske neravnoteže je veoma važno. Izvjestitelj podržava pristup komisije, znači da imamo jedan jednu otvoren popis mjera i da se apsolutno radi na tome da se poboljša kvaliteta statističkih podataka Zahvaljujem. E, a sada pozivam gospođu Lukačevsku kao e, izvjestitelja u sjeni ispred Pučana. Hvala. Zahvaljujem izvjestitelju na e, ovim vrlo korisnim amandmanima i zahvaljujem na prezentaciji. Kvalitetni statistički podaci su način da na odgovarajući način može Europska unija reagirati na te probleme i dakle ako dođe do makroekonomske neravnoteže. To je stvarno od ključne važnosti. Morate imati pouzdan sustav prikupljanja statističkih podataka, znači i e, također iznošenja tih podataka. To je veoma važno kada se radi o makroekonomskoj neravnoteži. I e, moramo imati tekst uredbe koji će biti koherentan i koji neće ostaviti nikakvih nedefiniranih prostora. Znači imamo tu terminologiju o tome koji se izvori podataka koriste i na koji način se obrađuju podaci. Mislim da trebamo e, surađivati sa nacionalnim zavodima za statistiku i poboljšati kvalitetu statističkih podataka o projektim, prekograničnim projektima i o ruralnim i urbanim područjima. Kad bismo prikupljali te podatke, bolje bismo mogli ocijeniti kako se gospodarstvo razvija ne samo u zemljama članicama, nego u regijama Europske unije. opiniami które, e, które powiedziałam zamierzam zgłosić do i to se e, povezuje sa onim mišljenjima e, odnosno to ću iznijeti u obliku amandmana. Patris nije ovdje, nitko ga ne zamjenjuje, pa dajem riječ Nikosu Hrisohelosu koji zastupa zelene. E, Trebamo kvalitetne statističke podatke i trebamo e, pratiti e, prave indikatore, e, dobiti izvještaje kakve trebamo. Globalna slika toga što se događa na makroekonomskoj razini je veoma važna, moramo to točno procijeniti, znači izvješća koje dobivamo od zemalja članica, ono što ne smijemo učiniti, odnosno ono što trebamo učiniti je trebamo e, napraviti jednu neistrpnu listu indikatora, ali što trebamo e, dalje razmatrati? Na koji način ti makroekonomski indikatori e, utječu na socijalnu koheziju, na obrazovni sustav, na, na zaštitu okoliša i tako dalje, jer sami indikatori po sebi nam ne daju pravu sliku stvarnosti. Tako da bi se onda trebali ti indikatori e, gledati u širem kontekstu drugih čimbenika, jer brojke nas mogu navesti na krivi put. Nije važno samo znati da e, je došlo do smanjenja deficita, moramo znati e, što se dogodilo na planu socijalne kohezije, okoliša. Znam da će se o tome još dugo raspravljati ali kada se dogovorimo oko pravila, naravno zemlje članice moraju poštivati ta pravila i naravno trebamo imati sankcije ukoliko ih krše. No, e, trebaju li sankcije biti tako visoke? E, po meni bi sankcije trebale biti e, manje stroge, ali pitanje je tko plaća te kazne, jer u mnogim slučajevima ne, ne kažnjavamo vladu, nego kažnjavamo društvo ne kažnjavamo statističke e, zavode za statistiku koji su možda manipulirali podacima. I još jedna stvar, trebali bismo pridati veću težinu odlukama koje donosi parlament, a ne vijeće. Ono što bi trebalo biti jasno naglašeno u izvješću da postoje dvije teme. Kao prvo sankcija zato što ako ne, dostavljamo točne statističke podatke izvješća, ali s druge strane mi, smo, mi se protivimo tome da se zbog toga kažnjavaju zemlje članice i regije Znači ne bi trebalo doći do automatskog nametanja e, kazni, sankcija, ako se ne ispune e, ti makroekonomski ciljevi. Ne bismo htjeli da se u izvješću uopće govori o sankcijama ako se ne ispune ti ciljevi makroekonomske politike. Znači, e, govorim o neispunjavanju ciljeva, a ne o netočnim statističkim podacima. Sada ću zamoliti komisiju da nešto kaže, odnosno imam pitanje za i e, e, e, predstavnicu Eurostata i predstavnicu komisije. Na moje pitanje jesmo li u dovoljnoj mjeri razvili sustave koji nam omogućuju da mjerimo to prelijevanje makroekonomskih, ne, makroekonomske neravnoteže, znači na koji način to utječe na druge zemlje. Dakle, Sad se obraćam predstavniku Eurostata. Mikrofon je uključen. Uh, Hvala. Gospođo predsjedavajuća, e, mislim da ću možda odmah pokušati odgovoriti na vaše pitanje i reći da način, odnosno način na koji smo mi uspostavili taj sustav indikatora i još imamo neke dodatne indikatore kojima to ocjenjujemo. Ako ste vidjeli izvješće komisije ove godine, mislim da imamo osam indikatora koji obrađuju socijalna pitanja. Znači, e, radi se o tome da želimo razviti cijeli skup, sveobuhvatni skup podataka koji će nam omogućiti ekonomsku analizu i e, što se tiče zemlje članice koju analiziramo, a i e, u smislu mogućih reperkusija po druge zemlje članice i na razini Europske unije. Samo da kažem, dakle, naravno, vidjeli smo nacrt e, mišljenja odbora i pozdravljamo ga. I elementi e, predstavljaju dobru početnu točku za dalju raspravu. E, sa stanovišta komisije kvalitetni statistički podaci koji su pot, odnosno temelj za postupak za makroekonomsku neravnotežu su od ključne važnosti. Dakle, mi želimo e, uspostaviti snažan okvir e, nadzora statističkih podataka, tako da preporuke koje izdajemo u okviru te, tog postupka su zasnovani na neospornim podacima. U tom smislu pozdravljamo vašu podršku e, za e, poboljšanjem kvalitete e, tih statističkih podataka za MIP, postupak makroekonomske neravnoteže. I u mišljenju se također navodi da ta analiza od strane komisije bi trebala uzeti u obzir specifične okolnosti svake zemlje, posebno e, socijalni aspekt, zapošljavanje, nezaposlenost, gospodarski rast e, i rast BDP-a. Mi to pozdravljamo i zaista mislimo da je to u redu i to ćemo i učiniti. Što se tiče ovih sankcija, odnosno kazni, e, samo ako dođe do manipulacije podacima e, dolazi i do kazne. Mi smatramo da nije prihvatljivo manipulirati podacima, te smatramo da trebamo imati sustav koji će odvraćati ljude od manipulacije, a to je ta mogućnost izricanja kazni. Tako da u, u kontekstu tog prijedloga sankcije se izriču samo ako dođe do manipulacije podacima, bilo namjerne, bilo zbog teškog nehata. E, hvala, gospođo predsjedavića, to je sve što sam htjela reći. Hvala, vidim da Nikos Krisohelos želi odgovoriti, odnosno dovezati se na ovo što ste vi rekli. Dva pitanja. Znamo da se često događa, kao što je bio slučaj s Grčkom na početku, došlo je do promjene u ono što se uključivalo makroekonomske statistike, na primjer vezano uz javnu nabavu. Tako da ne postoji e, trajna i jasna odluka o tome što treba uključiti u izvješća, te koji su pokazatelji relevantni. To je prvo. Ali čak i sada stječem dojam da su pokazatelji u izvješću za Grčku različiti od pokazatelja za druge zemlje. Nadalje, na početku ste rekli da neki socijalni pokazatelji trebaju biti uključeni. Međutim, trojka ne uzima u obzir te pokazatelje ili, ili e, pitanje e, financijske konsolidacije ne uzima u obzir kolaps proizvodnje, a rekli ste da uzimate u obzir neke socijalne pokazatelje. Međutim, to se ne odra, odražava o političkim odlukama, e, o proračunskim pitanjima. Mi možemo pratiti što se događa putem socijalnih pokazatelja. Međutim, na koji način oni utječu na odluke o proračunskim prilagodima? To je pitanje za Eurostat. Možete odgovoriti, međutim još imamo pitanje i Orđa Bla, Blasaka. Hvala, gospodin, gospođo predsjedavajuća. Nakon što sam slušao ovu raspravu, mislim da možemo reći da se da šaljemo vrlo jasnu poruku, a to je potreba za kvalitetnom statistikom kako bi Europska unija uopće mogla funkcionirati. Ako se pritom uočavaju problemi, to znači da će ti problemi barem natirati vlasti da koriste jedinstvenu metodologiju. Stoga mislim da je stav izvjestitelja e, dobar i da je potreban pristup, e, pritisak. Hvala. Molim kolegu iz e, Eurostata da odgovori. Možda će gospodin Silagi htjeti nešto reći. Mikrofon nije upaljen. Mislim da je pitanje upućeno prije svega, odnosno da se odnosi prije svega na praćenje proračunske politike a to je nešto e, što je više u e, e, nadležnosti ekofina. Htio bih samo reći da postoji izvješće o mehanizmu uzbunjivanja, odnosno upozoravanja. To izvješće je objavljeno u studenom ove godine, objavila ga je komisija. To je studij, odnosno analiza koju provodimo za svaku zemlju i pritom se ne uzimaju u obzir samo makroekonomski pokazatelji, već i niz različitih socijalnih pokazatelja. Mislim da je i to svrha tog izvješća. Mi pokušavamo osigurati podatke, statističke podatke koji pokrivaju i te druge aspekte. Kad je, pitanje, kad je riječ o, o makroekonomskoj politici, to je pitanje u nadležnosti ekofina. Hvala. Gospodine Silagi, želite li mm, dati završni komentar? E, to su zapravo komentari Ivarsa Godmanisa i nakon, nakon e, e, oni će vjerojatno pripremiti na amandmane kako bi osigurao prihvaćanje. Dakle, odbor Ekon je planirao to usvojiti 17.2. što znači da ćemo imati dovoljno vremena za amandmane. Predlažem da do 2.12. u podne bude rok za podnošenje amandmana. Hvala vam, hvala i predstavniku Eurostata. Sada možemo prijeći na točku broj 6, dugoročno financiranje europskog gospodarstva nacrt mišljenja. Joachim Zeller je s nama. Hvala gospođo predsjedavajuća. U ožujku ove godine komisija je objavila zelenu knjigu s nizom pitanja. Cilj je bio dobivanje informacija o učinku novog zakonodavstva s ciljem stabilizacije i reguliranja financijskih tržišta kao i na du, velike infrastrukturne e, projekte. O tome se razgovaralo u odboru za ekonomska i monetarna pitanja, a mislim da lokalne vlasti, regije i male tvrtke u regijama također će biti pod utjecajem ovoga. One žele da se projekti dugoročno mogu i stabilno financirati. Stoga naš odbor treba napraviti izvješće o tome i mi to upravo i činimo. Moglo bi se pomisliti da postoji strah od zakonodavstva vezanog uz e, financijsku regulativu. Postoji e, snažniji e, snažni kapitalni kriteriji vezani uz kapital banaka. Zatim je potrebno provesti analizu rizika za projekte i to će utjecati na dugoročnu provedbu projekata posebice onih koji su dugoročnije prirode. Stoga je potrebno napraviti opći pregled ovog pitanja, ove teme, i postaviti se pitanje što se u ovom kontekstu događa. E, strukturni fondovi, dakle javno financiranje u nadležnosti ovog odbora, dakle oni su dostupni, postoje i nacionalna sredstva, nacionalne razvojne banke, e, razvojne mehanizme, odnosno instrumenti koji se provode na razini država članica. No postoje također izvori privatnog financiranja ponegdje kao i financijski instrumenti u javnome vlasništvu i također treba uzeti u obzir i njihov utjecaj. U današnje vrijeme, kada prevladava financijska kriza koja još nije završila u potpunosti, male i srednje tvrtke su njome posebne, posebno pogođene zato što nemaju pristup kreditiranju. U nekim zemljama ne postoje dugoročno, više ne postoji dugoročno kreditiranje. Te tvrtke su zapravo izložene usponima i padovima financijskih tržišta i to je izvor stresa za njih. A također treba reći da u nekim slučajevima ne postoje niti sredstva za infrastrukturne projekte, pa su potrebni alternativni izvori financiranja ili te projekte naprosto treba odgoditi nismo imali dovoljno e, puno vremena za izradu mišljenja. Pokušali smo e, svesti cijelu priču na osam um, odjeljaka. Naše viđenje financiranja dugoročnih projekata, financiranje javnog sektora, također smo se htjeli usredotočiti i na um, utjecaj na mala i srednja poduzeća, jer oni su kralješnica e, nacionalnih gospodarstava. Nedostatak sredstava. U određenim državama članicama koje su posebno pogođene krizom, kriza je značila da država više ne može u tolikoj mjeri doznačivati sredstva, što znači da nam je potrebno no više izvora, odnosno kombinacija različitih izvora financijskih sredstava. Istražili smo ovo pitanje i ako bacite pogled na stanje u Njemačkoj, zajmovi za male i srednje tvrtke i to od strane manjih banaka, dakle one su se pokazale kao stabilan izvor financiranja za takvu vrstu projekta, za male i srednje tvrtke na regionalnoj i lokalnoj razini. Komisija stoga treba pozorno pratiti te institucije kako bi zadružne banke, štedionice, špar kase u Njemačkoj ne bi odustale od takvog djelovanja njihov status na bankarskoj sceni treba sačuvati i ne treba ih ugušiti pretjeranim zakonodavstvom jer e, bi to bilo štetno svima. Neću nikoga imenovati, no Europska investicijska banka je osigurala milijarde za financiranje Međutim, taj se financijski instrument često ne koristi. I zašto je tome tako? Ljudi nisu upoznati s tom mogućnošću ili su njezini uvjeti e, prestrogi. Ne mogu u ovom trenutku odgovoriti na to pitanje, ali to je nešto o čemu treba razmisliti. Postoji niz različitih e, rješenja koja se spominju u izvješću o e, mehanizmu uzbunjivanja. Dakle, tu se spominju različiti e, alternativni izvori financiranja. Isto tako, Europska središnja banka je osigurala milijune za europski privatni sektor kako bi se omogućilo investiranje. Ali, nažalost, taj se novac koristi samo za stabilizaciju bankarskog sektora ne koristi se za ulaganje u proizvodnju, posebice u mala i srednja poduzeća i tako je novac potrošen ovo drugo. I mislim da je to važno spomenuti u kontekstu odbora za regionalna pitanja. Sasvim sam siguran da ćemo mi moći popraviti situaciju um, hvala s tim bi stao. Hvala Johim, um, gospodin Klever, na, u ime socijalista. Hvala gospođo predsjedavajuća. E, odbor Ekon se bavio ovim pitanjem tijekom ovog tjedna kao na neki način elitni odbor. Mislim da je dobro i da mi iznesemo svoje mišljenje o tom pitanju. E, hvala izvjestitelju na sjajnom izvješću. Nacrt mišljenja došao je u naše ruke u dobro vrijeme, dakle imamo dovoljno e, vremena da ga finaliziramo. Dugoročno na ulaganja u europsko gospodarstvo su važna i uvjerena sam da će kohezijska politika igrati važnu, možda i najvažniju ulogu u Europskoj uniji, jer kohezijski fondovi su fondovi koji osiguravaju jači um, i, održivi rast, otvaranje novih radnih mjesta te smanjivanje nejednakosti između eh, različitih dijelova Europske unije. Važno je naglasiti ulogu banaka u vrijeme i nakon krize. E, kapacitet kreditiranja je smanjen, međutim banke i dalje ne žele smanjiti kriterije za kreditiranje i kućanstva širom Europe trebaju te kredite i to očajnički. Ta bankarska kriza je još jedan razlog zbog kojega moramo iznaći alternativna rješenja za dugoročno financiranje u Europi. Veseli me činjenica da će inovativni financijski instrumenti u ovom kontekstu igrati važnu ulogu. E, o tome ne govorimo samo u okviru ovog mišljenja, već je bitno da uspijemo ih pretvoriti u neke od najvažnijih izvora financiranja u kontekstu buduće financijske perspektive. Dakle, u sedmogodišnjem financijskom okviru preostaje nam još dosta posla u tom smislu. Ti financijski instrumenti imaju za cilj pomoći malim i srednjim tvrtkama da da uspiju e, uz brzu i transparentnu implementaciju možemo ostvariti višestruki učinak i mislim da e, javno-privatna partnerstva tu imaju važnu ulogu. Tijekom niz mjeseci smo vidjeli da je pravna sigurnost i transparentnost u e, korištenju financijskih, netipičnih financijskih instrumenata su vrlo važna. I jako je bitno da i države članice znaju koristiti to je važno za budućnost tih netipičnih instrumenata. U tom smislu bih htio čuti e, nešto više detalja od komisije. Hvala izvjestitelju, ovo je sjajno mišljenje i veselim se danju suradnju u budućnosti. Hvala, hvala za zelene će govoriti Nikos. Hvala. Ovo je pitanje vrlo važno jer govorimo o stvarnom problemu, dugoročnom financiranju europskog gospodarstva. Dakle, ne radi se o nečem abstraktnom. Trebamo smanjiti nejednakosti, doprinijeti e, socijalnom uključivanju, otvarati radna mjesta i ostvarivati zacrtane ciljeve. Primjerice, ciljeve strategije Europa 2020, e, ciljeve europske kohezijske politike. Oni se ne mogu ostvarati bez dugoročnog financiranja našeg gospodarstva. Ako kriza e, dovede do e, prestanka financiranja. E, koji je ključni problem s kojim se danas suočavamo? To je kriza. Kriza je dovela do povećanja nejednakosti. Mi godinama ih pokušavamo smanjiti, ali sada se one povećavaju i to je ključna stvar, ključno ključan problem. Postoje sve veće nejednakosti između i unutar, regija. Postoje pokazatelji BDP-a prema kojima se vidi da u nekim regijama se ostvaruje rast, no postoji postoje dijelovi unutar tih regija gdje je problem nezaposlenosti izražen kao i problem socijalne isključenosti potrebno nam je više javnog financiranja, ali je došlo do rezova u europskom proračunu i manje je javnih, ali čak i privatnih izvora financiranja dostupno u različitim sektorima. u gospodarstvu se vrti puno novaca, ali nismo svjesni gdje je taj novac potreban. On je potreban da bi se smanjile nejednakosti e, u regijama. Nadalje, banke ne odrađuju svoj dio posla, jer puno je banaka, puno banaka ima veliku izloženost, ali financiranje projekata podrazumijeva i veće rizike. Dakle, čak i vrlo e, čvrsti zahtjevi za ulaganjem se ne prihvaćaju. Čak i kad 80% e, financija e, dolazi iz Europske unije. Banke nisu spremne financirati preostalih 20%, pa je svo financiranje od strane banaka prestalo. Naravno, ne možemo ignorirati bankarski sektor, moramo ga promijeniti, moramo osigurati njegovu konsolidaciju. On mora biti čvrst kako bi odigrao svoju ulogu, a to znači financiranje gospodarstva. I trebamo se vratiti u to stanje. I stoga je e, konsolidiranje i stabilnost banaka bitna. Ali društvo ne bi i nadalje trebalo plaćati trošak te konsolidacije. To je ogroman trošak. Mi toliki novac dajemo bankama, a banke naprosto zadržavaju taj novac. Program e, prilagodbe za Grčku je, je osigurao 60 do 70 milijardi za dokapitalizaciju banaka, ali nam je potrebno puno taj novac je potreban malim i srednjim poduzećima, a sve ih je manje. E, njima je potreban novac za preživljavanje, za funkcioniranje Europska središnja banka daje novac, ali ne direktno regijama ili državama članicama. Trebamo osigurati novac za realni sektor. Trebamo konsolidirati bankarski sektor i osigurati da taj novac dospije u realni sektor, jer u njemu ne postoji likvidnost. I ono što je naglašeno u izvješću sasvim eh, razumno, potrebne su alternativne metode financiranja, primjerice zadružne banke, većina njih je u dobrom stanju u državama članicama, manje su bile izložene toksičnoj aktivi. I pravila nadzora trebaju uzeti u obzir činjenicu da te banke nisu dovele do rizika i opasnosti e, koje su e, stvorile druge banke. I oni su najbolji investitori zato što većina E, novaca, većina kredita idu u realni sektor, u male i srednja poduzeća. To treba uzeti u obzir. Komercijalne banke će funkcionirati samo s e, zadrugama i realnom sektoru u maloj mjeri. A već smo rekli da e, socijalno poduzetništvo je i realni sektor su jako bitni za otvaranje novih radnih mjesta i za smanjivanje nejednakosti. ga trebamo naći okvir za povećavanje uloge e, zadružnih banaka i komisije države članice trebaju iznaći e, potrebne instrumente za to zato što model koji postoji na razini Europske unije namijenjen je za velike projekte, pa je regijama teško u njima sudjelovati. A s druge strane regije nemaju fleksibilne sustave za zelene obveznice, projektne obveznice i stoga trebamo ulagati e, na lokalnoj razini, regionalnoj razini i to je nešto što se nadovezuje na ono što smo govorili o pametnim mrežama. Potrebna je specijalizacija sustava, potrebna je pouzdana paradigma za alternativno financiranje na lokalnoj razini i ono ne treba biti namijenjeno velikim projektima e, u vrijednosti od 50 ili 100 milijuna. Isto tako, Europska središnja banka sada neće davati sredstva zemljama koje su u programu e, financijske konsolidacije i e, ne ostvaruju svoje ciljeve. A osim toga, ako se i dalje budu provodili kriteriji makroekonomske e, stabilnosti, neće biti sredstava za projekte, jer ti makroekonomski uvjeti, ako oni budu kriteriji, neće biti alternativnih izvora sredstava za za e, projekte. Dakle, kako osigurati sufinanciranje iz strukturnih fondova Europske unije? Osim toga, u svim državama članicama trebali bismo se pobrinuti da oni pronađu e, metode za mikrofinanciranje, pogotovo za mlade e, poduzetnike i za socijalno poduzetništvo, za tu vrstu kredita. Važno je pomoći tim ljudima jer velika poduzeća možda mogu doći do sredstava, ali mladi poduzetnici, poduzetnici koji tek počinju s poslovanjem i trebaju tek nekoliko tisuća eura, njima je potrebna e, pomoć, oni ne mogu dobiti jamstva za e, kredite, ali jedna osoba bi mogla biti u mogućnosti E, pokrenuti održivo e, poslovanje. Osim toga, ono što je važno za parlament, socijalno poduzetništvo, zadruge, oni bi također trebali imati pristup financiranju iz Europskog e, strukturnog investicijskog fonda. Jer u mojoj zemlji, a i u nekim drugim zemljama, ako sudjelujete u zadruzi, to je razlog da vas se isključi iz mogućnosti financiranja. Znam da postoje zahtjevi za zajmovima koji su odbijeni zato što e, se radilo o zadružnim projektima. To je diskriminacija i stoga bi parlament na tome inzistirati. To je nešto što ćemo navesti u izvješću i mi ćemo e, predložiti e, amandmane. Treba ukloniti sve E, prepreke financiranju, diskriminaciju, treba spriječiti diskriminaciju socijalnog poduzetništva i e, zadružnih e, projekata. Hvala vam, mislim da je ovo kvalitetno i važno te zanimljivo izvješće. Hvala. Hvala. Ja bih se htio pridružiti prethodnim govornicima u onome što su oni rekli i ponovno bih htio naglasiti ono što je već do sada rečeno, zato što ovaj prijedlog komisije je e, jako pozitivan za sve države članice, a pogotovo za nove države članice. Zašto to govorim? Dok e, gledam ovaj nacrt izvještaja o, prvom, sedmom i osmom e, izvješću Europske komisije o napretku kohezijske politike, što nam je sljedeća tema. Dakle, u ovom dokumentu se vidi da ekonomska i financijska kriza je zapravo zaustavila proces konvergencije i čak ga je zapravo obrnula i produbila je te razlike između regija, a dugoročno gledano povećao je i razlike između regija. Dakle, najnegativniji, naj, najgori učinak se zapravo odrazio na najslabije regije i to se pogotovo dogodilo za vrijeme gospodarske krize i to moramo priznati. Ono što se dogodilo u mojoj državi u Rumunjskoj, a vjerujem da i u drugim e, državama u tom e, susjedstvu, bilo je to da smo zapravo banke spasili od krize. Međutim, Doprinose li sada te banke spašavanju naših gospodarstava, naših država? Vjerujem da će ovo izvješće upravo omogućiti jedan učinkovit instrument kojeg ćemo moći koristiti u cijeloj Europskoj uniji. Za velik, imamo za velike razvojne projekte koje možemo unaprijed planirati. E, imali smo takve projekte u Rumunjskoj i u drugim državama koji su blokirani upravo zbog toga što nije bilo raspoloživih sredstava za njih. Tu sad govorimo o projektima javne administracije, projektima malog i srednjeg poduzetništva i tako dalje. S druge strane, prije e, nego što je počela kriza, e, zajmovi su bili vrlo lako dostupni. Međutim, sada, kada, se, kada naše države pokušavaju podići ozbiljne projekte, novca više nema. Barem u Rumunjskoj financiranje nam polno nedostaje i ponavljam, mnogi projekti nikada ne mogu biti niti pokrenuti upravo zbog nedostatka novca. Gospodin Celer je spomenuo dakle, problem njemačkih zadružnih banaka načini podrške od strane banaka su uvijek dobrodošli. Ne želim da me krivo shvatite. Ja ovdje sada ne govorim samo o situaciji u Rumunjskoj. Jer situacija u Rumunjskoj nije jedinstvena. Imamo bankarski sustav koji je privatiziran i to u razmjeru 90% i funkcionira sukladno e, postup, e, procedurama e, banaka koje su vlasnice naših, e, našeg sustava, to su banke iz Zapadne Europe i zato vjerujem da bi ovakav sustav financiranja dobro došao, zato što bismo na taj način mogli dobiti svoju vrstnu predvidljivost i mogli bismo planirati u srednjem i u, dugom, roku. Nadalje pozdravljam prijedlog, prijedloge gospodina Celera i smatram da bismo ih mogli dalje i razviti kako bismo na kraju dali svoje mišljenje nadležnom odboru. E, voljela bih čuti što komisija ima za reći, ali nisam, siguran, nisam sigurna da se netko javlja za riječ. Ne. U redu. Gospodin Blase. Hvala dame i gospodo. Htio bih iskoristiti ovu priliku da zahvalim gospodinu Celeru. To vihled do budoucna, ali Što nam je razjasnio da postoji potreba za ovakvim izvještajem. Žao mi je što nemamo ovdje nikoga iz komisije, zato što nam je jasan ovaj dugoročni problem financiranja za srednje i male poduzeća. Koliko ja znam, imali smo 2011. akcijski plan koji je trebao riješiti ovaj problem i zato bih htio zamoliti predstavnike komisije da nam kažu što se zapravo poduzelo slijedom tog akcijskog programa, a, plana, a što tek nam predstoji kako bismo imali, na taj način bismo mogli možda imati za, bolju zaokruženiju sliku, ali vidim da nemamo nikoga iz komisije. Da, ovdje imamo kolege iz e, opće uprave Ređio, ali ovdje zapravo, ovo zapravo spada pod nadležnost opće uprave za unutarnje tržište. Možda bismo mogli i podnijeti pismeni zahtjev da nekoga pozovemo. Međutim, nažalost, vrlo nam je kratak taj rok za podnošenje amandmana 28 i morat ćemo ih onda usvojiti već u, prosincu zato što e, Ekon pak usvaja u siječnju, nemamo dovoljno vremena. Međutim, pokušat ću dobiti komentare e, komisije, ne znam kada će se to dogoditi, ali nastojat ćemo da do toga dođemo. Međutim, sada moramo e, dakle, imati u vidu taj kratki rok za podnošenje amandmana koji je sutra u podne. Evo samo da dovršim pa ću onda vama dati riječ. Dakle, kao što je Mojica rekla, mišljenje je poslano svim članovima ređija i političkim savjetnicima e, na vrijeme, tako da imate vremena sastaviti vaše komentire. I sada evo Johimu dajem e, riječ kao izvjestitelju. Izvoli. Hvala lijepa. Htio bih zahvaliti svim kolegama koji su se javili za riječ pogotovo mojim izvjestiteljima i izvjestiteljima u Sjeni koji su dali vrijedan doprinos. Oni su zapravo potvrdili moje mišljenje, a to je da postojeće mogućnosti nisu dovoljno iskorištene zato što e, ne može svaki pojedinačni sektor raditi zasebno, odvojeno. Primjerice imamo središnju banku koja daje novac bankama uz praktički nikakve kamate, dok onda banka se samo brine za sebe, za vlastitu stabilizaciju. Onda imamo recimo jamstva, pogotovo za dugoročne projekte, ali ona se ne koriste. Zašto? Nemam pojma, možda ljudi nisu upućeni da postoje takve mogućnosti, možda se boje riskirati ili nešto drugo. U višegodišnjem financijskom okviru imamo strukturne fondove i njihova priroda sasvim jasna. Dakle, oni su namijenjeni za održivi razvoj, za promicanje malog i srednjeg poduzetništva, istraživanje inovacija, da dugoročne e, infrastrukturne projekte. I samo ta tri instrumenta bi olakšala život i situaciju u državama u kojima imamo e, krizu. Zahvaljujući vašoj inicijativi upravimo te instrumente za podjelu rizika u tim zemljama. E, Doduše ja ne znam što se događa s tim instrumentima i volio bih saznati. Jer mislim da je to, da je to zapravo vrlo koristan instrument, vrlo lak za korištenje za ovakve projekte imamo. Dakle, mnoge, e, na mnogim stranima se pojavljaju različiti problemi u smislu toga kako ljudi shvaćaju ovu situaciju i o tome želi zajedno surađivati i zajedno iskorištavati te instrumente. Veći dio posla smo već obavili zato što smo stvorili novi strukturalni fond i mislim da će biti zadatak ovoga odbora, kao što ste već spomenuli, e, da u budućnosti osigura mogućnost, e, mogućnosti koje mi kao, Evropske, kao institucije Europske unije možemo podastriti državama članicama i pobrinuti se da one i koriste te mogućnosti. Države članice imaju mogućnosti onda to prenijeti na regije, na lokalne vlasti, na svoja poduzeća koje su zapravo uvijek okosnice njihovog gospodarstva. Hvala. Eto, hvala lijepa, ponavljam samo, rok nam je 28. u podne, a glasanje na sastanku u prosincu. Hvala lijepa, sada prelazimo na točku 7 dnevnog reda. Dakle, 7. i 8. izvješće o napretku kohezijske politike. Izvjestiteljica je Vilja Savisar Tomas, pa joj dajem riječ. Hvala gospođo predsjedavajuće, dragi kolege. Ovo izvješće se ispravo trebalo temeljiti samo na sedmom izvješću Europske komisije o napretku, međutim ono je sad dopunjeno pa se primjenjuje, odnosno pa se odnosi i na osmo e, izvješće o napretku kohezijske politike kao i na strateško izvješće iz 2013. o provedbi programa 2007. do 2013. Jedan od ciljeva kohezijske politike jeste povećati koheziju, smanjiti e, siromaštvo i socijalnu ekskluziju. Kako bismo postigli te ciljeve i kako bismo ocijenili uspjeh programa i mjera, morali smo provesti detaljnu analizu na temelju usporedivih i pouzdanih podataka. Ekonomska kriza je zaustavila proces kohezije, da pač ga je preokrenula i produbila razlike između regija. Te regionalne razlike, s obzirom pogotovo na BDP, su se umeđu vremenu i povećale. Kohezijska politika do sada bila je usmjerena na utvrđivanje ciljeva i na postizanje tih ciljeva uglavnom smo se usredotočili na korištenje sredstava, a ne na ocjenjivanje ciljeva. Trenutno je, se sredstva koriste samo u iznosu od 50% i to je dokaz tomu da je ovaj proces daleko prespor. U razdoblju između prijave i iskorištavanja između prijave iskorištavanja sredstava je predug za mala i srednja poduzeća. Stoga se moramo pobrinuti da imamo i sredstva za sufinanciranje. Trenutni problem je u tome što mm, manje razvijena područja ovise isključivo na financiranje iz, kohezijske politike, a investicije iz javnog sektora zamijenila su sredstva Europske unije i mjere Europske unije. Strategija e, ciljeva za 2020. jest važna, međutim ne smijemo pritome zaboraviti na ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i te ciljeve koji su ugroženi ekonomskom krizom. Sada se moramo ponovno okrenuti ulaganjima, infrastrukturnim projektima, uglavnim e, sektorima kao što je e, prijevoz telekomunikacije i energetika. Kao rezultat krize broj osoba kojima prijeti upravo socijalna ekskluzija znatno se povećao. Zato nam trebaju rješenja, trebamo se pozabaviti upravo tim područjima i politikama koje će nam omogućiti održive prilike da vratimo socijalnu inkluziju. Moramo bolje ocijeniti i bolje koordinirati mjere. Ja također namjeravam e, podnijeti neke amandmane ovome izvješću i radujem se doprinosu naših kolega. Hvala. Hvala vam lijepa. Tomas nije došao, nitko nije umjesto njega. Imamo sljedeći kolegu koji se javlja za riječ. Hvala lijepa. Izvjestiteljica se osvrnula na jedan povijesni niz događaja i statistika i iz toga je sastavila svoje izvješte. Ali ono što nam treba sada i što trebamo učiniti jest ponovno naglasiti ono što je već rečeno u parlamentu i komisiji, dakle za razdoblje između 2014. i 2020. To znači da moramo uzeti u obzir s korisne statistike, i vidjeti koje bi mogle biti koristi od njih za budućnost. Dakle, ako recimo pogledamo pametnu specijalizaciju ili regionalna partnerstva, to bi recimo mogao biti temelj nekakvog budućeg poboljšanja e, u ovom izvješću. I to e, naravno treba povezati sa onim što smo već rekli za program e, do 2020. Moramo definirati prioritete za budućnost. i zato naravno moramo u ovom izvješću za to pronaći e, odgovarajuće e, razloge, a zato ću dati kasnije konkretne i prijedloge. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja svesredno pozdravljam ovaj izvještaj i vidim da, se radi, da je stavljen naglasak na kvalitetu statističkih podataka a u prethodnom e, izvještaju je to također bio jako važan faktor. Samo bih e, se htio svrnuti na jednu stvar. Ovo razdoblje kohezijske politike moglo bi pokazati da urbana područja i urbane aglomeracije zapravo tu igraju ključnu ulogu. Čini se da da je tako ovo izvješće e, pokušava u ovaj proces uvesti izvjesnu neovisnost da vidimo na koji način se utječe na ova sredstva ili možda ne. Ali s druge strane moramo provjeriti postoji li doista neovisnost u tome sustavu. Je li to zaista bio dio pojedinačnih nacionalnih i lokalnih strategija? To je jedna stvar. Druga stvar je na razini lokalnih vlasti. Lokalne vlasti onako već imaju dovoljno posla i dovoljno vlastitih ciljeva i ne želimo ih dodatno opteretiti, e, opteretiti lokalne administracije, primjerice, namećući im obvezu izvještavanja. To također trebamo uzeti u obzir. Evo, to sam samo sam to htio reći. Osim toga, jako sam zadovoljena ovim izvještajem. Hvala. Hvala, sada bih zamolila komisiju, ne znam tko želi početi. Hvala vam lijepa. I također bih htio zahvaliti i izvjestiteljici, odnosno izvjestiteljima za ova tri izvještaja. Samo bih htio reći da ova tri izvještaja e, se odnose na tri različite vrste statistike. Ovo izvještaje o sedmom i osmom izvješću odnose se na statistike ekonomske i socijalnog razvoja, dakle BDP, nezaposlenost i tako dalje i tu je naglašeno ono što se može reći na osnovu e, raspoloživih statistika na regionalnoj razini i također e, reflektira neke od prethodnih rasprava u smislu da ulaganje na lokalnoj i regionalnoj razini postaje sve teže i teže. Dakle, imamo, spomenuli smo problem ko, e, sufinanciranja i to su neki od najvećih izazova za, u neposrednoj budućnosti. Na, na to je naravno najveći utjecaj izvršila financijska kriza, kriza javnog financiranja. A onda imamo drugu grupu statistika u strateškom izvještaju koja je objavljena u travnju ove godine, a tu se pak radi o primjeni e, sadašnjih programa. Dakle, radi se o praćenju podataka, podataka o financiranju, kako se koriste sredstva i na praćenje prvih rezultata politika. Dakle, imamo nekoliko različitih izvještaja koja zapravo e, nadopunjuju jedno, drugo. Ne radi se o istim statistikama, ali nadopunjuju se. Što se tiče izvješća o kohezijskoj politici, vidimo tu neki napredak u, e, u, primjeni ove politike. Također vidimo da imamo i neke nejednakosti, jer u nekim državama članicama nemamo željeni napredak. Tu je opet utjecaj imala kriza, pomanjkanje su financirana i u mnogim slučajevima također je problem nedostatak kapaciteta na lokalnoj razini za razvoj projekata. E, također, budući da, je, da ekonomija ovisi jedno drugima, odnosno drugim faktorima, e, Dodatni, dodani faktor jest poteškoća u izdavanju ugovora državnih potpora, e, okolišnih zahtjeva, zaštite za zaštitu okoliša i tako dalje. Međutim, ono što treba naglasiti jest da ova politika dobro reagira na reprogramiranje dakle e, sredstava u područja na kojima je najviše potrebno primjerice podrška e, tržišta rada zapošljavanja mladih i tako dalje i tu još uvijek imamo veliki potencijal kao što je spomenula izvjestiteljica još uvijek gotovo 50% toga novca e, nije potrošeno To se naravno odnosi na uglavnom e, konvergencijske regije država članica. I ono što smo već čuli i od komisije u ovoj raspravi, a to je da trebamo koristiti ovaj, ovaj statistički razvoj iz sedmog i osmog izvješća i informacije o praćenju sadašnjih programa to sve zajedno trebamo koristiti kako bismo pripremili bolje programe, bolje usmjerene programe za budućnost. I moramo isto tako ponovno naglasiti reevaluaciju sadašnjih projekata kako bismo bolje shvatili što funkcionira, u kojim okolnostima i što treba promijeniti. Evo to su elementi koje također trebamo uzeti u obzir. Također i koristi, eh, to su i koristi ovih izvješća, a također treba poboljšati transparentnost u implementaciji ovih politika, to je također nešto što je jako važno. Htio bih vas samo podsjetiti da imamo 27 različitih nacionalnih izvješća koje će se svaku državu članicu e, predstaviti e, e, pojedinačne detalje. O tome ćemo dalje nastaviti raditi zajedno sa komisijom. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Mislim da nema komentara. Ima li još komentara? Ima. Gospodin Smoljkova. Hvala lijepa. Imam samo još jedno pitanje za komisiju. E, vidim da je već puno toga e, ovdje rečeno. Međutim, u prijedlogu mišljenja koje imamo pred sobom, malo me smeta točka 11 i 12. Spomenuli smo manjak podataka, e, od, manjak podataka o praćenju Mislim da je ovo izvješće jako bitno i iz političke perspektive, zato što e, nam sljedeće godine predstoje evropski izbori. Također mislim da je važno i zbog toga što je pred nama sljedeći programski e, financijski period i zato nam trebaju jasni rezultati prošlog, proteklog perioda. Upravo zato moramo naučiti nešto iz, iz prošlosti kako bi nam sljedeći period bio bolji. I upravo zato u potpunosti podržavam izvjestiteljicu kada je rekla da imamo nedovoljno prikupljanje podataka. Imamo jedan pojedini neovisni program o statistikama i moje pitanje je za komisiju koje su to mogućnosti, koji su alati koje komisija ima na raspolaganju kako bi kontaktirala države članice i kako ne bismo stalno morali ponavljati kako imamo premalo podataka i nedovoljne statistike, kako bismo u budućnosti, u budućem financijskom razdoblju mogli napokon dostići tu razinu fleksibilnosti, kako bismo napokon mogli primijeniti tu fleksibilnost u tog trena kada primijetimo da nešto nije u redu ponovno dajem riječ Johnu Walshu, iako ne znam imali još kakva druga, drugih pitanja za komisiju. Izvolite, John Walsh. Indeed, I Da, e, ovaj stavak, posebno stavak 11. po mom mišljenju je malo e, preoštar. Ako vidite kolike informacije smo uspjeli agregirati, koje smo uspjeli predočiti, radi se o formulaciji zapravo. Dosta se tu može poboljšati, znači i na planu kvalitete i razmjera informacija, ali dobra vijest je da imamo novije podatke. Strateški, strateško izvješće je bilo zasnovano na podacima iz 2011. Onda smo agregirali podatke za otvaranje radnih mjesta. Tu se radilo o o tome da je tada je bilo samo oko 400 tisuća radnih mjesta, a sada podaci pokazuju da ih je bilo 580 tisuća. Podaci se poboljšavaju, ali ima nekih problema. Podaci o proizvodnji se koriste na e, dobrovoljnom korištenju tih e, ključnih indikatora e, i to će biti osnova za ovu ex post evaluaciju koju također sada počinjemo. Nadamo se da ćemo iz toga moći više naučiti e, što se tiče različitih aspekata prioriteta. Dakle, kada pogledate ovaj paket koji smo vam sada predočili, e, dakle radi se o sedmom i osmom izvješću, to je komplementarno sa strateškim izvješćem i sada trebamo napraviti jednu evaluaciju, vrednovanje i vidjeti na koji način funkcioniraju te veze i na koji način možemo utvrditi socioekonomske i teritorijalne trendove. Znači to je cilj te ex post e, evaluacije, znači da vidimo trendove razvoja u društvima, u gospodarstvima i to uspostaviti vezu sa programima. E, to je naravno samo nacrt, tako da mogu to komentirati. Neki podaci su robustniji i pouzdaniji e, nego što bi se moglo zaključiti na osnovu teksta tog stavka. E, da, možeš komentirati i kad se radi o konačnoj verziji, ne samo kad smo na nacrtu. Ako nema drugih komentara, onda dajem riječ izvjestiteljici. Hvala. Zahvaljujem svim kolegama na ovim primjedbama. Možda samo nekoliko sugestija što se tiče uloge parlamenta. Kao prvo trebamo gledati ovaj e, period do 2014. 2020. Ako pogledamo naslov ovog izvješća, moramo se usredotočiti na analizu koju nalazimo u sedmom i osmom izvješću o napretku, no u pravu ste. I rado ću saslušati vaše prijedloge možda ih možemo uvrstiti u naše izvješće. Što se tiče kolege Vlasaka i komisije, mogu reći da što se tiče prikupljanja podataka, ako ne prikupljamo podatke, ne možemo procijeniti funkcioniraju li naše politike, politike komisije, da li uopće imaju kakvog utjecaja na e, život ljudi. E, što se tiče ove kritike da je to preoštro, da nemamo dovoljno statističkih podataka, onda ipak iz tih izvješća i dokumenata komisije možemo vidjeti da mi nemamo podatke koji bi bili usporedivi e, mi trebamo usporedive podatke od zemalja članice. Na osnovu tih podataka bismo trebali donositi zaključke i u budućnosti bismo trebali e, moći stvoriti neke pouzdane zaključke e, na, kojima ćemo temeljiti budućnost naše kohezione politike. E, radujem se što ću dobiti vaše amatmane i naše rasprave o njima. Hvala. Hvala. U 3. prosinca u podne je e, krajnji rok za dostavu amandmana, e, onda će se o tome glasovati u siječnju na našem odboru. I time e, privodim kraju naš sastanak i poslije podne ćemo razgovarati sa različitim povjerenicima i predstavnicima nacionalnih parlamenta o izazovima u provedbi politike.